sjednicu. Zapisnik jučerašnje sjednice i prihvaćeni tekstovi su na raspolaganju. Da li netko ima nešto protiv toga? Vidim da to nije slučaj.